Okay, if uh, people could settle down, um, I have... Molila bih da se smirite. Moramo obaviti nekoliko formalnosti. Prvo je to usvajanje dnevnog reda. Smatram ga usvojenim. Potom pa je potrebno usvajanje zapisnika 28. siječnja, 30. siječnja, 3. veljače, 12. i 13. veljače, 13. veljače, opet i 17. veljače. Svi iz 2014. Smatramo li ih odobrenim? Hvala vam. Dolazimo do priopćenja predsjednice. Prvo o trenutnim trijalozima. Kada je riječ o jedinstvenom nadzornom mehanizmu, zadnji e, sastanak je održan drugog i mi smo izrazili razočaranje zbog nedostatka mandata i usporavanja pregovaračkog procesa. To nam je svovrsno razočaranje zato što nam je dan fleksibilni mandat Međutim, ono je ne, ono nestalo tijekom vikenda. Razgovarali smo o načinu donošenja odluka te fondu za sanaciju banaka te mogućih prijenosa elemenata međuvladinog dogovora u jedinstveni nadzorni mehanizam. Područje primjene ovog mehanizma, državna pomoć, klauzula revizije, o tome će se također e, razgovarati. Idući trialog će se održati 4. ožujka. Potom trijalog se održao 26. ožujka. Govorilo se o nadležnim tijelima i mogućim kompromisima u poznatim sektorima. To je područje primjene, transakcija, pristup računima i tako dalje. Imamo još dva trijaloga planirana za 13. i 20. ožujka. Pregovori se nastavljaju u želji da se postigne kompromis tijekom ovog saziva. Kada je riječ o odštetama, drugi trijalog se održao prošle srijede u Strasburu. Napredovali smo po brojnim točkama, naročito o člancima 12 do 15. Potom je tu područje koje se tiče odštete i iznosa naknada. Iznesene su neke široke ideje o pitanju odšteta, odnosno članku 11, međutim nije postignut konačni dogovor u članku 6 ili ono što se tiče nacionalnih odluka, odnosno članka 9. Radujemo se mm, idućem trijalogu, što će se vjerojatno držati tijekom ožujka i nadamo se da ćemo i ovdje postignuti sporazum u ovom sazivu. Potpuno je tu izvješće Svena Gigolda. Slijedi dogovor između tri, tri institucije, postignut je dijalog te trijalog Trijalog od, zakazan za 26. Eh, veljače nije održan. Potom tekst o direktivi MIFID o sankciji. Sankcijama tu smo uspjeli postići, odnosno istaknuti neke smjernice o tome na koji način će subjekti biti pokriveni, naročito kada je u pitanju delegiranje određenih ovlasti trećim stranama. Odbor će biti konzultiran u skladu sa člankom 70 i to jednom kad budemo dobili konačnu potvrdu da možemo raditi na tekstu. To je zakazano za drugu plenarnu sjednicu u travnju. Jasno mi je da se o tome još mora porazgovarati. Nadam se da će pitanja koja nisu riješena biti riješena do tada. Ok, je stigla. Dobro. Prvo imamo ponovno savjetovanje o Mifidu. Te bih u skladu sa člankom 70 poslovnika htjela upitati odbor što misli o dogovorima postignutima 4. siječnja sa izvjestiteljem Markusom Ferberom. Sastanak je održan 16. siječnja, vijeće je do 19. veljače rekao da će potvrditi stajalište parlamenta ukoliko parlament odobri dogovoreni tekst, ukoliko izvjestitelj želi preuzeti riječ. Ovo mu sada prilika da nam se obrati. Izvolite. Hvala lijepa gospođa e, predsjednice. ću kratak, iako je ovaj e, instrument MIFID jedan od ključnih e, elemenata i već tri godine radimo na tome. Parlament je već prije bio u stanju postići sporazum sa vijećem, ali već preko šest mjeseci vodimo pregovore u trijalogu E, želim zahvaliti cijelom pregovaračkom timu, u prvom redu e, e, osoblju odbora tijekom dugog razdoblja pregovora uspjeli smo dobro surađivati dakle radi se o tekstu koji je Europski parlament usvojio u prvom čitanju i mogu samo preporučiti da se ovaj rezultat pregovora prihvati i usvoji na sljedećoj plenarnoj sjednici. Hvala vam. U skladu sa člankom 70 ovaj tekst dajem na glasovanje. Da se slažemo, dakle, glasamo tko je za, da svoj tekst uputi plenarnoj sjednici, tko je protiv, nema suzdržanih, dobro. Dobro, ti će se tekstovi poslati na plenarnu, na drugu sjednicu u travnju, nakon što se tekst jezično popravi. Um, which we hope will be minimal. Um, Nadamo se da će jezične intervencije biti minimalne. E, jednaka procedura se tiče CSD-a. Imali smo sastanak 18. E, prosinca. To je na... Sada smo 26. veljače i dobili pismo od Korepera. Kej, izvoli, imaš riječ. Hvala vam, bit ću kratka. Zahvalila bi svih iz, svim iz e, Sjene. Hvala im na radu, na tehničkim trijalozima, svim savjetnicima i pomoćnom osoblju. Hvala im na vremenu koji su uložili kako bismo se dogovorili u trijalogu u prosincu. To nije bilo jednostavno riječ o vrlo tehničkom dokumentu. Međutim, dobivamo dobar zakonski propis u jedinstvenom tržištu. Onda govorimo o provedbi CSD-a, odnosno organizaciji depozitorija vrijednosnih e, papira. Sada Europska središnja banka može nastaviti raditi po tom pitanju. Hvala vam. Nadam se da ćete svi glasovati za ovo. Hvala vam. Dakle, u skladu sa člankom 70 dignite ruke. Jeste li za da se ovaj tekst uputi na plenarnu sjednicu? Tko je protiv? Suzdržani? dobro. To je zakazano za drugu sjednicu u travnju. Mario, hvala ti na strpljenju. Dok smo mi dovršili svoj dio posla. Ovo je zadnji monetarni dijalog u ovom sazivu. Ovo je danas tvoje posljednje pojavljivanje pred ovakvim odborom Ekon u ovom sazivu kojim ja predsjedam. Imali smo neke dobre trenutke. Dali smo ti pozitivno izvješće, podržali smo tvoje imenovanje. I tvoj mandat je bio jedan od vrlo, onih vrlo izazovnih, naročito tijekom ove monetarne ekonomske krize. Donedavno neki su se pitali može li ekonomska i monetarna unija nastaviti postojati kao, kao dosad. Ali e, zahvaljujući Europskoj središnjoj banci sada smo u nešto boljoj fazi, međutim pred nama je i dalje puno posla i zasigurno su svi zainteresirani za ono što ćete poduzeti tijekom idućeg mandata. Dobro smo surađivali ovdje u odboru Ekon sa Europskom središnjom bankom. Bili smo saveznici kad je riječ o paketu šest mjera i sada smo saveznici kada je pitanje o bankovnoj, kada je pitanje o bankovnoj uniji. Mi smo odgovorni za budućnost te unije. Čula sam komentare da provodimo mnogo vremena postavljajući pitanja koje se ne tiču monetarne politike tijekom ovih sastanaka. Međutim, obim propisa kojim se bavimo i njihov njegov značajni učinak na monetarnu uniju, svi smo zbog toga smatrali e, da je dobro da razmijenimo mišljenja o ovim novim propisima, ne da samo postavljamo pitanja o kamatnim stopama. Istovremeno ste sa drugim središnjim bankama radili na određivanju politika i pretpostavljam da će tako biti i u budućnosti, da će se od vas tražiti dodatne smjernice od strane ovog odbora. Uživali smo u vašim gostovanjima ovdje u odboru i hvala vam što ste nam izašli, odnosno izlazili u susret i što ste provodili s nama vrijeme. Dragocjen nam je vaš e, rad na propisima te vaše sudjelovanje u monetarnim dijalozima. Izvolite, imate riječ. Well, thank you, Madam Chair. Thank you, Hvala vam, predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, kao što ste čuli, ovo je zadnja javna rasprava na kojoj prisustujem prije kraja ovog saziva. Prije svega želim zahvaliti tebi, Sharon, na načinu na koji si vodila do odboru ovim teškim vremenima. Kao što si rekla, zaista smo dobro surađivali. Želim vam svima zahvaliti na iskrenoj plodonosnoj razmjeni koju smo imali unatrag dvije i pol godine. To je bilo za mene zbilja važno iskustvo. U ovim teškim vremenima govoriti o odgovornosti unutar prave europske perspektive je bilo od pomoći za prihvaćanje naših e, politika od strane javnosti. Osim toga, ja, saslušanja su uvijek bila prilika da se govori o stanju Europske i monetarne unije, između dvije evropske institucije, te da se raspravlja o tome koji je pravilan način da se ide unaprijed. Nadam se da će se s takvim e, pristupom nastaviti od, sa strane novog odbora Ekon od srpnja nadalje. Međutim, želim, želim iskoristiti priliku i reći nešto o monetarnim politikama koje je Središnja banka provodila unatrag pet godina te da dam pregled onoga što je postignuto u našoj monetarnoj uniji tijekom ovih godina. Također želim ocijeniti izazove koji se nalaze pred nama i s kojima, koji će čekati novi saziv parlamenta i komisije. Prije nego što se pozabavim detaljima u ova tri područja, želim vas podsjetiti da će se idući sastanak izvršnog odbora ECB-a održati u četvrtak. Jasno vam je da neću moći dati detaljne odgovore o našim stavovima monetarnoj politici na današnji dan. A unatrag pet godina središnja banka je poduzimala potrebne mjere kako bi zadržala stabilnost u eurozoni. Želim se sada prisjetiti prve javne rasprave u, ovom, u, ovoj instituciji koju je prisustvovao moj prethodnik u rujnu 2009. Tada je gospodarstvo još uvijek osjećalo posljedice krize koja je uslijedila nakon kraha banke Lehman Brothers. U tim okolnostima činilo se e, da uspijevamo postići stabilnost cijena. Predviđali smo porast inflacije na razinu od 2%. Ključne kamatne stope Europske banke su bili zadržane na niskim na nižim razinama u odnosu na jesen prethodne godine. Poduzeli smo i e, postupno uklanjanje nekih nestandardnih e, mjera. Međutim, u svibnju 2010. tržišta državnog e, duga su porasla u pojedinim zemljama članicama. Dogodilo se financijsko fragmentiranje i to dotad ne, nepoznatom obliku, te se to prelilo na naše financijske politike. Odgovorili smo uvođenjem tržišta, programa tržišta vrijednosnica koji se koncentrirao na kupovinu državnih obveznica. Dok smo pokušavali ograničiti državni dug i zadržati ga u onim osjetljivim područjima, globalni oporavak je vršio pritisak na tržište energenata, odnosno na cijene energenata. To je dovelo do deflacije u eurozoni. Odlučili smo podići kamatne stope od 2011. kako bismo popravili srednjoročne izglede za inflaciju, odnosno kako bismo povećali likvidnost. Međutim, kriza duga se pogoršala i eurozona je ušla u drugu recesiju. Inflacijski pritisci koji su se pojavili prije povukli su se. Zato smo smanjili kamatne stope, poduzeli niz koraka. Djevali smo na tržištu duga te utjecali na e, stanje u bankama u zemljama članicama koje su se našle u krizi. Kako bismo povećali obim kredita, odlučili smo uvesti dodatno kreditiranje i to u kontekstu dodjeljivanja financijskih sredstava uz fiksne stope. Banke su međusobno utjecale na državni dug i obrnuto i to je dovelo do manjka povjerenja. Investitori su se e, zabrinuli da bi da bi se privatni državni dugovi e, mogli još teže početi otplaćivati. To je dovelo do rizika ponovne denominacije. Kao što znate, integritet eurozone je preduvjet da bismo mogli ispuniti mandat koji, koji se nalazi u ugovorima i kako bismo osigurali glatku dakle, prijelaz u našu suradnju, našim monetarnim politikama. Zato smo pokazali spremnost za pojačanje izravnih monetarnih transakcija kojim smo uklonili kompenzaciju rizika za cijenu vrijednosnica. To je preokrenulo negativan tijek kapitala koji su poticali strahovi od ponovne denominacije u proljeće 2012. Financijska tržišta su se potom idućih mjeseci kretala prema svojevrsnoj normalizaciji, međutim u ljeto 2013. tržište novca u eurozoni, za razliku od ostatka globalnog financijskog sustava, počeo je pokazivati neke znake utjecaja, odnosno trpljenja štete od vanjskih šokova. Zato smo povećali očekivane kamatne stope. To smo učinili u skladu sa važećim makroekonomskim uvjetima, međutim to nije bilo u skladu sa namjerama izvršnog vijeća. U srpnju prošle godine zato smo razjasnili koji će biti tijek naše monetarne politike u budućnosti. Ponudili smo naše vodstvo kada je riječ o budućim politikama kako bismo postigli pozitivan ishod kada je riječ o politici stabilnosti cijena. Sve naše mjere, standardne i one nestandardne, služe naš e, primarni cilj, a to je zadržavanje stabilnosti cijena. I oni su donijeli rezultate. Od e, lipnja 2009. od početka ovog e, saziva Prosječna, inflacijska stopa u eurozoni bila je 1,8%. U iznimnim e, uvjetima naše su mjere bile iznimne, ali naša se privrženost e, glavnom cilju nije promijenila, a naša strategija je ostala ono što nas je vodilo u našem djelovanju. Naše vjerodostojno zalaganje za ove osnovne elemente se ogleda u srednjim i dugoročnim očekivanjima kada je riječ o inflaciji koja će ostati u skladu sa ciljem da se inflacijske stope zadrže oko 2% u srednjoročno vrijeme. Posljednjih eh, pet godina vidjeli smo ne samo učinkovitu monetarnu politiku u eurozoni, već se moramo podsjetiti i da se mnogo postiglo u, na području ekonomskih politika. Četiri, mjeseca, četiri godine nakon što je prva zemlja članica zatražila financijsku pomoć, danas možemo reći da smo izbjegli ono najgore. Politička volja svih e, uključenih dionika je bila vrlo jaka kada je riječ o zaštiti integriteta eurozone. Mnogi su podcijenili ovu volju. Čak i više. Neki pokušavaju iznijeti jednu tužnu sliku eurozone u ovim, ovim vremenima, Međutim, eurozona kada je riječ o ekonomskoj stabilnosti i institucionalnom okviru sada u puno boljem položaju nego što je to bilo na početku mandata ovog saziva Europskog parlamenta. Krećemo se u dobrom pravcu i čaša je polupuna. To se može e, pripisati i korekciji ekonomskih politika na nacionalnim razinama. Neravnoteže se povlače, te se stvaraju temelji za bolju konkurentnost i veći rast. To se naročito odnosi za one zemlje koje se nalaze pod posebnim programima i koje su poduzele značajne mjere kako bi konsolidirale svoje javne račune, popravile financijske sektore i reformirale strukturu svojih gospodarstava. iznad nacionalnih politika, eurozona u cijelini je postala otpornija. Tijekom ovih teških godina kada se, kada se, se činilo da su nacionalna rješenja vrlo izazovna, Europski parlament je sa svojom europskom perspektivom odigrao ključnu ulogu osiguravajući zaista europska rješenja. Svjestan sam da institucionalni pristup mora, koji mora biti poduzet na određenim razinama, da je stvorio određenu nelagodu, naročito ovdje u vašem domu. Međutim, moramo priznati ono što smo uspjeli postići. Prije svega, paket šest mjera, paket dvaju mjera i fiskalni ugovor. Oni su odgovorili na izazove monetarne unije. To je bio važan korak prema zdravim javnim financijama u eurozoni. Drugo, poboljšani financijski propisi. To su, to je direktiva o kapitalnim zahtjevima te sporazum o direktivi o sanaciji banaka. To nas dovodi do jedinstvene bankovne unije sa jednim nadzornim tijelom, sa jednim mehanizmom za sanaciju i sa usklađenim okvirom za zaštitu štednih uloga. To će smanjiti rizike da se kriza ovih, eh, ovog opsega koju smo doživjeli da se ponovi. Treće, 2010. nismo imali odgovore da se nosimo sa činjenicom da neke zemlje članice gube pristup tržištu. To je stvorilo veliku nesigurnost u tržištima. U pomoć ESM-a i, i paketa dviju mjera stvorili smo instrument za financiranje i za vladanje. To je bio važan korak unaprijed i osigurat će da u budućnosti e, eurozona bude bolje pripremljena da odgovori na slične krize. Iz povijesne perspektive pet godina je tek treptaj. U manje od pet godina eurozona je napravila važan korak naprijed i to nas je zadržalo zajedno. Ovo se treba nas, ovo se treba stalno ponavljati u idućim tjednima. Ne sumnjam da će od srpnja, od idućeg saziva parlamenta, da će on nastaviti igrati važnu ulogu koju je ovaj dom igrao u ovom sazivu. Izazovi koji su pred nama prevažni su i presloženi da bismo se zadovoljili stanjem prerano, da bismo rekli da smo ispunili svoju zadaću. Ljudi u eurozoni još uvijek osjećaju posljedice procesa prilagođavanja nakon što su se godinama gomilale neravnoteže. nezaposlenosti na izuzetno visokim razinama. Građani prosuđuju Europu na osnovu njezine sposobnosti da stvara radna mjesta i održivi rast. U godinama koje dolazi moramo stvoriti savršeniju uniju koja ispunjava upravo ove ciljeve. I najvažnije, to znači ispuniti obaveze koje smo preuzeli u prošlosti. Zemlje članice trebaju održati svoje obećanja kako bi ispravila nepravilnosti i kako bi reformirale strukturu svojih gospodarstava. Porezne politike moraju se uskladiti sa propisima, odnosno paktom za stabilnosti i rastu. Fiskalna konsolidacija treba biti organizirana na prijateljski način, dok će strukturalne reforme potaknuti mogući rast. To se tiče svih zemalja članica, ne samo onih koje su se u jednom trenutku našle na rubu ponora, odnosno na rubu gubitka pristupa tržištu. To se tiče i europskih institucija. One moraju osigurati da se zajednička pravila primjenjuju na jednak način i svugdje. Ispunjavanje preuzetih e, zadaća znači i održavanje obećanja od danih od strane šefova vlade država u lipnju 2012. da će dovršiti bankovnu uniju. To znači prijenos dogovorenih direktiva u nacionalna zakonodavstva i strogu primjenu usvojenog zakonodavnog okvira. To također znači da će drugi jaki stup bankovne unije, jedinstveni mehanizam e, nadzora, da se to mora dogovoriti do kraja ovog e, saziva. Stvaranje savršenije unije također e, traži od nas da nadiđemo trenutni jaz u, u strukturi naše ekonomske i monetarne unije sveobuhvatna ekonomska i monetarna unija, kao što je to zacrtano u izvješću četiri predsjednika, treba ostati naš dugoročni cilj. To ne znači izistirati na integraciji što je više moguće. To nije ekonomski potrebno, niti politički realistično. To znači uskladiti ekonomsko upravljanje i politike u zemljama članicama kako bi se osigurali pozitivni učinci dok se minimaliziraju negativni utjecaji. Podjela suverenosti u ključnim političkim područjima je zasigurno jedan od načina da se to postigne. Nije na središnjoj banci da propisuje rješenja. To je politički preduvjet ali nadam se kao bankar i kao europski građanin da će nadolazeća izborna kampanja poslužiti kao mogućnost da se uključimo u raspravu o rješenjima za zajednički europski put unaprijed. Hvala vam na pažnji i radujem se vašim pitanjima. Uh, hvala lijepa. Sada odmah prelazimo na pitanja. Najprije u ime Pučana Burhan Balc. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče, hvala vam na uvodnom izlaganju, osobito za pohvale e, dajte nam minutu samo da nađemo prave kanale Hvala lijepa gospodine predsjedniče na ovom uvodnom izlaganju. Osobito hvala vam na pohvalama koje ste izgovorili e, za Europski parlament. E, ja sam iz Njemačke i znam da postoje institucije koje na to ne gledaju uvijek tako i zato vam se želim zahvaliti. E, imam dva pitanja. Najprije što se tiče E, e, vlastitog kapitala kod državnih obveznica Europski parlament zahtjeva već duže vremena e, odvagivanje rizika kod državnih obveznica uvijek se ponavlja rečenica o povezanosti između državnih obveznica i rizika E, njemački ministar financija je također nedavno rekao nešto o tome i zato bih vas e, zamolio da nam kažete kako vi na to gledate e, u vezi sa stres testovima i E, u vezi sa izgledima za budućnost. A drugo pitanje odnosi se na trojku. Europska središnja banka je e, sastavni dio trojke. U zemljama gdje je trojka e, aktivna postoje kritike o nekim mjerama koje je nametnula trojka i koje su ispregovarane sa nacionalnim vladama i parlamentima. E, u tim zemljama su poduzete duboke reforme i e, e, zanima me kako vi vidite daljnji razvoj u tom pogledu. Hvala lijepa. Što se tiče vašeg prvog pitanja odvagivanja rizika, E, kod državnih obveznica moramo razlikovati nekoliko aspekata e, kod ovog pitanja. Jedno je široko odvagivanje rizika e, kod državnih obveznica zbog promjena globalnih promjena u regulaciji bankovnog sustava. To je pitanje o kojem treba raspraviti bazarski odbor i to trebaju primijeniti sve banke svijeta. E, dakle, to bi bila e, globalna regulativa. Jedan drugi aspekt je što će biti procjena e, državnih dugova u našoj reviziji kvalitete aktive. Treći aspekt je kako će državni dugovi biti tretirani u E, te stres testovima. Odgovor na to je bit će tretirani kao svi sva druga aktiva. Drugim riječima izlagat ćemo ih stresu prema važećim parametrima. Dakle, mi pokušavamo biti e, koliko je god moguće konzervativni u kontekstu e, sadašnjih propisa u Europskoj uniji. Drugo pitanje E, odnosi se na trojku. Ja se potpuno slažem s vama. Zemlje koje su bile dio programa e, gdje je trojka e, djelovala, imale su koristi od tih programa. Sada to možemo reći. Nakon nekoliko godina primjene to nije bio lak put, bilo je vrlo teško ja bih rekla, rekao bio je vrlo bolno u većini slučajeva, ali prilično je jasno sada da su ti programi sve u svemu bili upravo ono što je bilo potrebno tim zemljama i što im je još uvijek potrebno jer rad nije dovršen. E, ja ću vjerojatno imati prilike govoriti o ulozi Europske središnje banke u Trojici, ali ono što je ključno je da je nazočnost Europske središnje banke u Trojici e, poboljšala transmisijske kanale e, što se tiče naše monetarne politike u prvom redu, ali na to ću se vratiti i kasnije. Hvala lijepa. Hvala. A sada u ime kluba e, kluba zastupnika SID Elisa Ferreira. Hvala lijepa, govorit ću engleski. Ja sam vam već dosta puta zahvalila što ste bili e, na svom mjestu kada, je, kada nas je pogodila kriza i to neću sada ponavljati, ali sada bih vas e, htjela pitati o najbitnijim e, dijelovima koji još nedostaju u arhitekturi eurozone. E, koncentrirala bi se na dva pitanja. Htjela bih vas prvo pitati o E, jedinstvenom mehanizmu sanacije banaka. Kao što znate, ovaj parlament e, je bio vrlo angažiran e, u donošenju pravila za bankovnu uniju. Međutim, sada nam vrijeme istječe, imamo vrlo teške pregovore sa vijećem. Kao izvjestiteljica u ime tima izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, mi bismo vas htjeli zamoliti da jasno i glasno kažete e, koji će biti doprinos Europske središnje banke u ovom procesu. Vi imate e, mandat za to, e, legitiman mandat i ne morate istovremeno dakle pitanja su jasno definirana radi se o jednom neispolitiziranom procesu dakle radi se o financiranju e, nakon bail-ina. Moje drugo pitanje odnosi se nakon, na to, nakon što se program primijenio u zemljama, ja sam već e, raspravljala s vama o tome, e, međutim javni dug je narastao i neke zemlje članice imaju 30 do 50% viši e, javni dug. E, moje pitanje je da li je E, najava izravnih monetarnih transakcija da li to još vrijedi, jeste li u stanju intervenirati, a te ako je potrebno i koji će uvjeti biti nametnuti zemljama ako e, budete poduzeli taj korak kako biste zaštitili e, neke zemlje članice od spekulacija. Hvala lijepa. Složit ću se s vama vrlo je važno sada postići brz završetak pregovora o jedinstvenom mehanizmu sanacije banaka. Ono što je središnja banka i što sam ja e, naglašavao od početka te e, rasprave je da taj jedinstveni mehanizam treba imati sustav, e, e, e, e, učinkovit sustav upravljanja jer bit će potrebno donositi teške odluke i to brzo. Tako da taj sustav upravljanja mora biti adekvatan kao drugo. Mora postojati stroga odvojenost procjene koju će e, činiti e, e, nadzorna tijela i odluke o sanaciji. dakle, odluka će biti donesena da li će se banka da li banka je ili nije u stanju preživjeti dakle da li će biti sanirana ili likvidirana nije ne bi bilo dobro pomiješati e, te dvije dimenzije dakle procjenu i odluku dakle europska središnja banka e, će biti u odboru za e, jedinstveni mehanizam rezolucija ali kao promatrač treća točka je E, vrijeme koje je predviđeno sada, deset godina, prije nego e, se napuni fond tako da se e, da rizik bude zajednički procjenjuje se da je predugačak period i da bi trebalo ubrzati to da bi trebalo skratiti vrijeme na pola to bi značilo da bi u prelaznom periodu nakon pet godina već e, postigli tu situaciju. Naravno da to, pritom moramo voditi računa o dakle na uz zajedničke e, garancije banaka i uz e, Europsku središnju banku mislim da će to biti ključni elementi. Ja ne bih rekao da e, SSM nije e, uvjerljiv ako ne funkcionira mehanizam za sanaciju banaka. Dakle, jedno središnje tijelo kao što je europski nadzorni mehanizam bi donosio procjenu, ali nacionalna tijela bi donosila odluke o eventualnoj sanaciji ili likvidaciji banaka. Dakle, program je spreman, e, možemo ga odmah aktivirati ako je potrebno. Dakle, to znači uvjeti koji su e, koji su bili postavljeni prvotno u vezi sa izravnim monetarnim transakcijama i dalje, to sve i dalje vrijedi. E, cijeli popis uvjeta, dakle, što se toga tiče, ništa se nije promijenilo. Dakle, izravne monetarne transakcije tu nema nikakvih promjena. Cijeli popis uvjeta kako je bio prvotno e, napisan i dalje vrijedi. Hvala lijepa. E, ako potrošimo puno vremena na postavljanje pitanja, nećemo imati dovoljno vremena za odgovore. Sada riječ ima Ole Schmidt. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kako je ovo posljednja prilika da vam postavim pitanja, želio bih vam, želio bih vam osobno e, izraziti zapravo svoje priznanje, zapravo divljenje na, na, zbog načina kako ste vodili Europsku središnju banku u vrijeme krize. Mislim da bi mnogo kolega to također eh, htjelo reći. Imam dva pitanja, moram vas postaviti, moram postaviti pitanje u vezi sa Ukrajinom, jer to je nama svima na vrhu jezika ovih dana. Zamolio bih vas da kontrolirate kakva su očekivanja u Europi i e, utjecaj na vašu monetarnu politiku što se tiče pitanja Ukrajine. E, moje drugo pitanje, spomenuli ste da imamo pet godina pred sobom i da bi se e, možda odgovornost i transparentnost mogle poboljšati. Da li ćete vi zapravo pokušati postići da se zapisnici e, objavljuju. E, drugo pitanje se odnosi na podijeljenu Europu. Kao što znate, ja sam iz zemlje koja nije u eurozoni i uvijek sam bio za euro, za to da ga moja zemlja uvede, ali vi ste govorili o savršenoj uniji. Zar to neće biti podijeljena Europa, ovo što ćemo sad imati uz bankovnu uniju i sve ove druge poruke koje se koncentriraju na zemlje eurozone. Dakle, eh, ja sam zabrinut da će to rezultirati podijeljenom Europom. Hvala lijepa. Hvala. Dopustite mi da vam najprije zahvalim na komplimentima E, oni su danas u naše vrijeme rijetki i zato ih jako, jako cijenim. Nisam vas shvatio u vezi sa Ukrajinom. Želite komentirati? Da ja komentiram situaciju u Ukrajini. Dakle, to, je vrlo to, to su vrlo kompleksni odgovori. Ja bih rekao, to je odgovor koji bi se mogao dati u dvije dimenzije. Jedna je čisto tehnička dimenzija, ekonomska dimenzija i na neki način to je uskogrudna e, dimenzija odnosno e, tu bismo rekli gledano financijsku i gospodarsku povezanost između Ukrajine i Europske unije vidimo da su te povezanosti zapravo mala. E, vrlo mali postotak od europskog izvoza ide u Ukrajinu i vrlo, vrlo mali, mali je obujam također i što se tiče bankovnog sektora. Dakle, sve u svemu ekonomski učinak gledano iz te uske perspektive na eurozonu je vjerojatno relativno ograničen. Međutim, i ponovo e, na taj način gledajući e, mogli bismo usporediti E, e, učinke e, na Europsku uniju iz nekih drugih zemalja. Vidjeli smo i u prošlosti da je taj učinak bio ograničen kad se radilo o trećim zemljama. Međutim, preljevanje E, preljevanje e, iz drugih, iz brzo rastućih e, gospodarstava su nešto što svakako treba uzeti u obzir kad je riječ o Europskoj uniji. Dakle, mogući su događaji koji mogu nadići efekte ovih statističkih podataka koje sam vam malo prije rekao. Dakle, mislim da bismo trebali pozorno promatrati situaciju sa velikom pozornošću i moramo biti svjesni da se ne radi samo o monetarnoj politici i tim odlukama koje su u pitanju, nego da je to jedna e, situacija koja može imati učinak i na naše gospodarstvo. Što se tiče transparentnosti, E, iz e, zapisnika mi smo započeli kao što je bilo predliženo prije nekog, e, prije nekog vremena. Dakle, upravni odbor je započeo raspravu o tome, o, objavi zapisnika. Imali smo tek prvi, prvu rundu rasprava, imat ćemo ih još nekoliko. I kao što sam već rekao drugim prilikama, to je vrlo kompleksna rasprava jer moramo to sagledati, moramo sagledati različite aspekte e, tog pitanja istovremeno moramo zaštititi neovisnost uprav, e, članova upravnog odbora. E, ja vam mogu garantirati da će to biti dovršeno prije isteka tih pet godina i da će zapisnici biti objavljeni prije isteka pet godina. Mislim da se tu mogu čvrsto obavezati. E, drugo pitanje koje ste spomenuli je zapravo prilično e, prisutno u našim razmišljanjima. Sve te inicijative u vezi sa bankovnom unijom e, su izvor moguće podjele unutar Europske unije. Kao prvo, to, je, to su na neki način prirodni koraci koje monetarna unija, unija mora poduzeti kako bi se održala. Naša monetarna unija je bila hrabar korak naprijed, ali još nije dovršena. I postoje nekoliko koraka koje još treba učiniti prije nego što možemo E, smatrati arhitekturu monetarne unije solidnom i e, otpornom. Jedan od tih koraka je bankovna unija, ali bit će i drugih. Pitanje je sada e, što je s onima koji nisu u eurozoni. Bankovna unija kao takva, barem do sada, prezentirana je kao otvoreni dizajn. Dakle, sve zemlje koje žele biti članice mogu postati članice a e, mi smo u stalnoj razmjeni informacija između e, e, našeg nadzornog mehanizma i mehanizma za sanaciju banaka sa zemljama koje još nisu dio tog mehanizma. Dakle, to je otvoreno, a ne, e, ne isključivo. Članstvo je otvoreno e, svim zemljama koje žele. Molim vas, pokušajte ograničiti broj pitanja koje postavljate, inače ćemo imati problema vremenskih. Hvala predsjednice. Gospodine Dragi, 2002. godine vi ste izrekli riječi što god bude potrebno, a odjednom ste postali time James Bond monetarnog svijeta. Ostalom imate i dopuštenje, dozvolu da tiskate. Dakle, na taj način umirite financijska tržišta. U međuvremenu je Njemački ustavni stud, sud eh, naišao na vaš put i oni vjeruju da je OMT ilegalan, dakle izravne monetarne transakcije da su ilegalne i prebacili su to e, sudu u Luksemburgu odluku za sad. E, zastupnici u Bundestagu sa gospodinom Gauelom e, na čelu uvjeren sam da će nahrliti u Karlsruhe da e, podrže zabrinutost banke, glede izravnih monetarnih transakcija. Dakle, moje pitanje jeste koliko je ograničena vaša dozvola za tiskanje novca i da li to sada ne pokazuje da ste iskoračili iz svojih ovlasti kad kažete da ćete učiniti sve što bude potrebno. Evo, minuti 20 sekundi sam govorio samo. E, po našem mišljenju e, izravne monetarne transakcije su legalne i e, to je u našoj nadležnosti. Ono što je Bundesbanka napravila i što će napraviti ili bi htjela napraviti, to trebate njih pitati, ali imate na umu podjelu rizika i to je ono o čemu se govorilo tijekom saslušanja na Karlsruhu. Dakle, podjela rizika vrijedi za sve, sudjelovali on u tome ili ne. Hvala. Mislim da je odgovor e, da biti naoružan ne znači pucati. Sven gigolca sada u ime zelenih. Predsjedniče. Imam pitanje koje se odnosi na očekivanja glede financije koje bilježimo na tržištima. Sjećam se da ste vi, i vaši prethodnici bili jako ponosni što usprkos e, oscilacijama na tržištu dugotrajna inflacija je bila e, ispod, stalno ispod 2%. A sada je fluktuacija tržišta na desetogodišnjem e, periodu između 1,5 i nešto i 1,7 i nešto, no u svakom slučaju ne približavaju se još e, iznos od 2%. Dakle, htio bih znati koja je posljedica, po vašem mišljenju, e, inflacijskih ciljeva Europske središnje banke ili kakva je monetarna politika. Dakle, molim vas, ako možete obrazložiti kakve su posljedice tih činjenica što ne možete biti jednako ponosni kao što ste bili ranije glede e, apsolutnog zadovoljavanja svojih ciljeva. Hvala. Hvala. Pa što se tiče ponosa, nikad ne bismo bi, trebali biti i suviše ponosni ostvarenjima koja su rezultat e, zajedničkog rada brojnih milijuna ljudi. Ono što možemo sagledati i reći kad se pogleda unatrag uz izvjesnu dozu zadovoljstva, kada se sve sagleda u zadnjih 15 godina, Europska središnja banka je obav, izvršila svoje ciljeve kada se prave usporedbe s nekim drugim središnjim bankama u svijetu, čak i prije nego što je Europska središnja banka osnovana, možete, re, možete, možete uvidjeti da, je zadovoljavajući, da su zadovoljavajući rezultati. No, ne bih se previše busao u prsa što se tiče toga. Mi glede e, inflacijskih očekivanja e, i dalje smatramo da e, srednjoročno i dugoročno treba biti usredreno i ograničeno na 2%. A to znači da sada evo trenutno imamo inflaciju koja je znatno ispod 2% i mi to tumačimo situacija je takva već određeno vrijeme, ne kratkoročno. Dakle, kao prvo znamo što duže ostane na trenutnoj poziciji, veći će biti rizici da se neće vraćati u dogledno vrijeme na 2%. Dakle, što više bude trajao rizik e, inflacije, e, odnosno očekivanje inflacije, to može biti promijenjeno. Ne želimo da se tu mijenja išta. Kao drugo, ukoliko kažemo da će u jednom trenutku inflacija porasti prema 2%, čak i ako do toga dođe nakon dosta ili relativno dosta vremena, mi smo trebali znati reći zašto je do toga došlo. I kako se može vratiti inflacija na 2%. I tu moramo analizirati koji su uzroci te niske stope inflacije. No, najprije moram imati na umu jednu veliku globalnu komponentu, niske cijene energenata i cijene prehrambenih proizvoda i ako, ako stopu inflacije usporedimo s onim što se dešava u Sjedinjim američkim državama, uvidjet ćete da u SAD-u situacija nije puno viša, iako je njihovo oporavak puno bolji nego što je to slučaj kod nas i kad se vratimo na stopu inflacije od nakon e, azijske krize početkom 90. ili krize banke Lehman Brothers 2009. godine vidimo da to nije nešto što čemu nema presedana. No tu je još jedan faktor koji treba uzeti u razmatranje. Naime, kad se stavi po strance energetika i prehrambeni proizvodi i usredotočimo se na suštinska pitanja, onda tu vidimo da većina onoga što ide nizbrdo, ne sve, ali većina, e, tome tako zbog prilagodbi do kojih se dolazi u četiri zemlje koje su e, korisnice specijalnih programa. Mi to doživljamo kao nešto što je većinski dobro i što se odnosi na prilagodbu cijenama. Ukoliko je tome tako, onda znamo da je ovo tako jednom za svaga, dakle kad dođe do te prilagodbe, onda će inflacija ići uzbrdo. No, neću vam ovdje cijelu složenost analize iznositi, treba vidjeti drugu, tu ima ne samo E, potražnja, već i ponuda. Tu možemo vidjeti da kad je nezaposlenost tako visoka, onda će potražnja biti dosta slaba, barem još neko dogodno vrijeme. Tako da trebamo razmotriti te činjenice i uvidjeti da e, oporavak e, izvoza i domaćeg tržišta, isto tako unutarnjeg tržišta, su jako važni. Dopustite da kažem još jednu stvar koja se odnosi na neke primjedbe koje se tiču inflacije. Kao što vidite, mogu, ili moram paziti na vrijeme ili mogu još nastaviti? Samo vi nastavite. Dakle, prilagodba cijena odnosno provodi se prvenstveno u sektore koji su izloženi izvozu, dakle međunarodnom tržišnom natjecanju. I ono što se što se dešava jeste da i ostatak gospodarstva se mora prilagođavati, jer u suprotnom imate smanjenu inflaciju i visoke realne plaće u zaštićenim sektorima i što duže takva situacija e, je na snazi, onda će biti teže teža prilagodba e, ukupnog gospodarstva i zato mi uvijek inzistiramo na strukturnim reformama. Naime, to su sektori u kojima će to biti od najvećeg značaja, te strukturne reforme, sektori koji su zaštićeni od tržišnog natjecanja. U tome je stvar. Hvala. Najljepša hvala. Dobro, sad e, u ime kluba zastupnika Guje, Marisa Matajas ima riječ. Hvala. Hvala predsjednice, hvala gospodine dragi što ste došli. Žela bih vam postaviti jedno pitanje koje još nije postavljeno i koje se odnosi na suvišak likvidnosti. Znamo da je to endogen problem naravno tu se ne sma, neće riješiti problem smanjenjem kamatnih stopa. Zadnjih dana dobili smo brojne vijesti koje se odnose na e, eventualne buduće odluke e, Europske središnje banke i jedna od ideja koja je iznesena jeste da će biti određene kondicionalnosti u trenucima dokapitalizacije određenih banaka. Dakle, e, da bi banke trebale zadovoljiti određene uvjete kako bi e, dobile e, novce koji će e, ubrizgati u realno gospodarstvo. Ukoliko je tome tako, ja ću reći samo da se potpuno slažem s tim. Jedino mi je žao što, je, što do toga dolazi šest godina nakon početka gospodarske krize. I žalim isto tako što do toga dolazi šest godina nakon početka krize, no bolje ikad nego nikad i ukoliko je tome tako možete li nam reći kako će biti, u kojim slučajima će doći do te kondicionalnosti, da li će e, postavlje, biti skupi kredit, odnosno veći, više kredita stavljeno na raspolaganje srednjim malim poduzećima i ili koje neke druge će biti mjere ponuđene. Hvala. Hvala. Ja se slažem s vama svakako da je potrebno iznaći rješenje da se provedu e, promjene u našim e, našem gospodarstvu, odnosno u monetarnoj policiji, da to bude preneseno u realnu realno gospodarstvo. Od e, srpnja 2012. godine kada je, kad je James Bond rekao ono što je rekao, znate, dakle, stvari su se dogodile, no u biti Fragmentiranje banaka je gotova stvar. Mi smo na istoj razini kao što smo bili 2007. godine. Dakle, fragmentiranje opskrbe banaka je gotova stvar. Što se tiče tržišta obveznica, tu se poboljša situacija isto tako. Kad se tiče posuđivanja situacija je malo slabija, no vidimo evo, da su e, kreditni tokovi isto na niskoj razini, kamatnoj stopi, isto tako vidimo e, iz izvješća o nadzoru e, pozemljivanja strane banaka da dolazi do određenog napretka, no temeljna stvar je sljedeći. Ukoliko želite da dođe do povećanja posuđivanja, onda trebaju dvije stvari. S jedne strane, treba se smanjiti percepcija rizika od strane banaka. Do sada, tamo gdje je bio, e, bilo najveća e, najveći smanjenja, najmanje, e, najviše smanjeno kreditiranje, to su zemlje u kojima je bila kriza najjača. Dakle, to je jedan od ključnih elemenata. Isto tako tu je dakle što se tiče ponude, a što se tiče potražnje, potrebno je da srednje mala poduzeća traže kredite. Oni će tražiti kredite ukoliko imaju klijente kojima će prodavati svoje proizvode i u jednoj analizi situacije srednjih malih poduzeća koje je e, naručila komisija prije 8-9 mjeseci postavljeno pitanje srednjim malim poduzećima koji je glavni razlog problema u kojima se nalazite. Dakle, koje su, koje su osnovne poteškoće zbog koji, za vaše poslovanje? Odgovor je bio, kao prvo, nemamo klijente, a drugo, nemamo ni kredite. Ali pitanje kredita je bilo na drugom mjestu. Dakle, što se tiče banaka, možete vidjeti da je možda teško bankama davati kredit e, tvrtkama koje nemaju klijente. To je razumno, zar ne? Dakle, ta situacija se uveliko poboljšala. Uveliko. Evo sada i na temelju analiza vidimo e, da se poboljšala situacija i donekle pomalo, jako malo e, i podaci nam ukazuju na malo poboljšanje stvari. Vi ste se nadovezali na dodatno kreditiranje banaka od strane Europske središnje banke kako bi oni obrizglavali e, kreditirali realno gospodarstvo. Dopustite da vam kažem da je to jedan od instrumenata kojim raspolažemo u svojoj artiljeriji, pa u svom katalogu i koji ćemo koristiti svakako. Hvala. Evo, očito je da je jako dobro naoružan. Hvala predsjednice. Ja ću postaviti pitanje finskom. Dragi, että vielä tänne. Predsjedniče Dragi, hvala što ste još jednom došli ovdje na javnu raspravu. Želim nastaviti s, s raspravom na koju se nadovezala dva prethodna govornika, no tema koju želim obratiti malo drugčije. Kao što ste rekli u svom govoru, glavna tem, glavni cilj jeste očuvanje stabilnosti cijena u čemu se uspjelo do sad, neki kažu da se i više dobro tome uspjelo. Evo ja dolazim iz Finske i usporedbi sa Švedskom imamo jako specifičnu situaciju. Finska konkurentnost eh, je u problemu zbog eh, Švedske, no naravno ovo pitanje je puno eh, kompleksnije tu se radi o konkurentnosti cijelog e, europodručja i mnoge države nisu toliko konkurentne globalno govoreći, a opet e, mnoge se žale da je euro isuviše jak. No želim se nadovezati na ono što su zeleni rekli. Dakle, da li će vrijednost eura biti smanjena i odnosno što, koje su prepreke da se to napravi? da se dođe do eh, zadanog cilja 2% eh, inflacije. Hvala. Hvala. Valutni tečaj nije naša cijena, već je stabilnost valute naš, eh, naš cilj, naš mandat i mi na tome radimo. No cijena valute jeste važna zbog stabilnosti cijena, jer kad se govori o stabilnosti cijena, misli se na stabilnost cijena u oba smjera. Dakle, kad god smo kad god se udaljimo 2%, ali blizu, točno ispod 2%, onda si, dolazimo do problema da bismo došli do, da bismo ostvarili stabilnost cijene. Dakle, to je važan dio naše procjene u postupku odlučivanja monetarne politike. Eto, hvala. Ako dopustite, nastavit ću na finskom. Da li postoje ikakve prepreke kako bi se došlo do tog cilja od 2% na malo, malo brže da se to ostvari kada se radi o srednjim ciljevima. Naša monetarna politika je tako da izlazi u susret potrebama i već je dugo tako. U svom uvodnom izlaganju sam rekao kako smo u dvije i pol godine napravili, donijeli određeni broj monetarnih mjera koje su sve išle u istom smjeru kako bi monetarna politika bila prilagodljivija razvoju gospodarstva. Inflacija je sada točno ispod 2% i objasnio sam zašto je tome tako i zašto mislimo da bi srednjeročno trebala porasti i zadovoljiti očekivanja koji sada u srednjoročnom i dugoročnom su čvrsto ukorijenjeni na 2%. Što se tiče evropskih pučana, sada ima riječ Pablo. Hvala, predsjedniče. Da je inflacija 3%, s, gospodarskim, s jakim gospodarskim rastom i da je povećano kreditiranje, ne bih sumnjao na jednog trenutka da biste vi ovdje imali aplauz cijelog Europskog parlamenta, no nažalost situacija je suprotna, gospodarski rast je slab, kreditiranje je dosta slabo, oko 2%, a inflacija je oko 1,5% i tako će ostati sve do 2018. godine. Imam tri pitanja da postaviti. Mislite li da su e, predviđanja fmi MMF-a e, dobra i da će to imati utjecaja na vaš mandat? Koji su drugi elementi koje bi trebalo imati na umu, koji su ostali negativni elementi koje treba imati na umu kako bi vijeće Europske središnje banke bilo uvjereno kako treba djelovati. Zatim, treće pitanje. Nisam u potpunosti razumio vaše <laughs> drugo pitanje. Koji su to, dakle, negativni ili nepozitivni elementi glede gospodarstva? Dakle, tu je smanjenje kreditiranja, niska inflacija, jako slab gospodarski rast. Dakle, koji su to dodatni negativni elementi koji bi trebali e, upravno vijeće Europske središnje banke na konvencionalni ili nekonvencionalni način uvjeriti da djeluje. I zatim treće pitanje, Biden manje izjavio kako bi trebalo revidirati otkup obveznica, da li bi to bilo dovoljno ili treba ići još dalje. Hvala. Vaša pitanja su prohibirana na neki način, ali mogu vam općenito reći kako svi instrumenti, među kojima i ovi koji ste spomenuli, da su u našem katalogu. Ključna stvar jeste da promatramo te instrumente e, i da ih protumačimo kao odgovor na različite kontingencije. Dakle, ne radi se o tome da su instrumenti savršeni alati da će se ukoristiti jedan ili drugi e, već oni odgovaraju na konkretne situacije u razvoju gospodarske i financijske situacije. No dalje od ovih općenitih e, komentara ne mogu iznositi trenutno jer bi to moglo utjecati na naš sastanak e, koji ćemo imati u četvrtak a kad se radi o predviđanjima inflacije Međunarodnog monetarnog fonda koji predviđa sve do 2018. godine inflaciju od 1,8%, da li vam to e, djeluje realno? Pa oni će objaviti svoje sva predviđanja upravo e, za naš sastanak e, odbora za monetarnu politiku u četvrtak i to će biti prvi put da će Europska središnja banka e, iznosi predviđanja do zaključno 2016. godine, tako da ću vam u četvrtak moći odgovoriti na to pitanje. Hvala. Hvala. Vi ste možda pod određenim obvezama, ali mi nismo, zato, vas, zato vas, vam postavljamo sva ta pitanja. I niska kamatna stopa nas sve puno zabrinjava. I dalje za pučane, Markus Weber. Hvala lijepa. E, govorit ću njemački, gospodine predsjedniče. mogao bih i bavarski, <laughs> kao prošle subote. Gospodine predsjedniče, imamo jedan vrlo pozitivan efekt u vezi s ovim što je rekao kolega Epping – dakle kamate za državne obveznice osobito na, za južno europske zemlje ponovo su pale na razinu od prije krize u vezi s tim pitanje kako Europska središnja banka misli e, dalje razvijati svoju bilancu e, Eh, hoće li se eh, te vrijednosnice eh, uklanjati iz vaše bilance ili će ostati u vašim knjigama i drugo pitanje u vašoj funkciji nadzora banaka jeste li već spremni pripremiti stres testove čuo sam da izvjesne banke nako, e, prema, da će biti vrednovane prema svojim bilancama, a druge banke prema perspektivama za njihove bilance. E, dakle, hoće li se razlikovati e, banke koje će se provjeravati prema postojećim bilancama od onih banaka koje će se vrednovati prema projekcijama bilanci za budućnost. Hvala vam. Kada je riječ o drugom pitanju, na sve će se banka gledati na jednak način. Dakle, imat ćemo ocjenu kvalitete njihove imovine, to će biti svojevrsna snimka kvalitete njihovih e, bilanci. To za sve banke na jednak e, način, a ne da će se neke gledati kakva je situacija danas, a kakva će biti u buduće. To je nešto o čemu sam govorio još od početka. Ovaj pregled kvalitete imovine je od koristi jedino ako je transparentan, jedino ako je strog. Njegov je cilj dati vjerodostojnu sliku bilance našeg bankovnog sustava u eurozoni. Dakle, to će biti signal privatnom sektoru da investira u bankovnu industriju. Privatni sektor s pravom okljeva da ulaže u ono što ne poznaje. I zato je pregled kvaliteta imovine od velike važnosti. On je važan i učinkovit jedino koliko je transparentan. I jedino koliko je prisutan na području, odnosno ukoliko se primjenjuje na sve banke u eurozoni. Kada kažem sve banke, mislim na one banke koje su pod nadzorom Europske središnje banke. Ali i male banke su podvrgnute istom mehanizmu nadzora. Razlika između nadzora manjih i velikih banaka je u intenzitetu kojim će nadležna tijela biti uključena u proces nadzora. Za velike banke ima ih oko 130. To će raditi nezavisna tijela i nacionalna tijela, te zajednički inspekcijski timovi koje će činiti inspektori iz različitih područja jurisdikcije eurozone, kad sve kako bi se osigurala najveća moguća razina transparentnosti i neovisnosti. Kada je riječ o manjim bankama, tu će biti veća uloga nacionalnih e, nadležnih tijela, međutim naš izvršni odbor ima pravo postaviti, postaviti pitanja, dobiti odgovarajuće informacije, odnosno i sam djelovati. Dakle, sve banke će biti na istom položaju kada je riječ o pregledu kvalitete imovine. Kada je riječ o prvom pitanju, možete li ga, molim vas, ponoviti jer ga nisam shvatio da ukratko da li je Europska središnja banka spremna e, smanjiti volumen e, državnih obveznica u svom u svojoj bilanci obzirom da su se kamate u eurozoni smanjile e, i to i približile nivou koji su imale prije krize. two Imamo dva slučaja. Prvi je stvarni. To su obveznice SMP koje su se počele prodavati kada smo osnovali ovo tržište. To je svojevrsna obaveza koju smo preuzeli u to vrijeme, to je bila 2010. A namjera nam je bilo držati ih do, do njihove zrelosti. Dakle, ovaj program se smanjuje sve do njihovog dospjeća. Drugi je slučaj hipotetski, on se nije dogodio, a to su obveznice koje su kupljene putem izravne monetarne transakcije. Dakle, tu nema preuzimanja obaveza. Hvala vam sada za klub SND. Thank you, Sharon. Mr. President, my uh, question... Hvala vam. Moje pitanje se tiče djelovanja trojke. Vaše stajalište jasno pokazuje djelovanje Europske središnje banke u unazad pet godina. Vidimo da je pokrenut pokren, program OMT, izravnih monetarnih e, transakcija. Pokušali ste se odupriti spekulativnim pritiscima kada je riječ o državnom dugu i moje prvo Mislite li da da smo aktivirali ranije program izravnih monetarnih transakcija, da smo mogli izbjeći efekt preljevanja Grčke krize na Portugalu, na primjer, i drugo pitanje i Cipar. Rekli ste da je situacija bolja nego 2009. Međutim, kada pogledamo makroekonomske pokazatelje, onda smo e, zabrinuti. Vidimo odnos duga u odnosu na BDP. četiri godine u četiri <laughs> zemlje je veći od 130%. To nije održivo, naročito u grčkom slučaju. Vidjeli smo što traži gospođa Lagarde. I koliko imamo primarni višak u Grčkoj i odlučimo poduzeti mjere koje predlaže gospođa Lagarde, hoćemo li pretrpjeti gubitke ukoliko primijenimo taj scenarij? Znamo da Europska središnja banka danas ima 40, 34 milijarde evo, grčkog e, javnog duga. I hoćemo li omogućiti otpis dijela duga za grčku i grčke građane? Bili to bilo korisno sada kad nema ovog inflatornog e, pritiska? I koje je vaše stajalište o tome? Thank you. Well, let me respond first first question. Hvala vam. Odgovorit ću na prvo pitanje. Opći odgovor je da smo mogli poduzeti nešto više, bolje, to je nešto što je uvijek prisutno. Međutim, postoji nešto sveobuhvatniji odgovor na to pitanje. Kada se pitamo koji su bili čimbenici koji su pomogli da se vrati povjerenje u euro, da ponovno izgradimo povjerenje u euro. Mislim da se moramo fokusirati na tri činjenice. Prva je odgovor koji su mnoge zemlje koje su zemlje koje su pogođene krizom poduzele, to je da poboljšaju svoje sustave. A mnoge su od njih poduzele te korake prije srpnja 2012. U nekim slučajevima su nastavili s poduzimanjem mjere i nakon tog datuma to je prvi faktor. A drugi je one koji se često zaboravlja, a to je da se Europsk, sastanak Europskog vijeća koji se održao u srpnju 2012. je onaj koji je pokrenuo bankovnu uniju. I treće, to je pokretanje programa ONT, odnosno izravnih monetarnih transakcija. Vidite da su ova tri čimbenika povezana i da su odigrale učinkovitu ulogu kada je riječ o povratku povjerenja u euro? Drugo, odnosno drugo pitanje koje ste postavili, e, kakva je situacija? Rekao sam da je bolja, nisam rekao da je, da je dobra, bolja je nego što je bila, ali zasigurno nije dobra. Imamo 12, nezaposlenosti na 12%, a kada govorimo o tome, imamo neke stidljive pokazatelje da se situacija stabilizirala unutar nekoliko mjeseci, a u nekim zemljama koje su pogođene krizi čak je smanjena, na primjer u Portugalu. Smanjena je za 2 postotna poena. Također e, vidimo, pa, vidimo da je zaposlenost prestala padati. I tu se moramo postaviti pitanje. Zašto nezaposlenost toliko raste u određenim zemljama i daleko manje u drugim zemljama? Ali to je vjerojatno i zato što postoji vrlo visoka razina strukturalne nezaposlenosti unutar ovih 12%. Dakle, ako želimo vidjeti značajan pad nezaposlenosti, ne samo da se mora poboljšati ekonomska aktivnost, već su potrebno poduzeti strukturalne reforme i to u nekoliko zemalja članica eurozone. I konačno, mislim da je prerano špekulirati o tome koje, su, koje će biti posljedice po Europsku središnju banku. Mi ne možemo vršiti monetarno financiranje to zabranjuju članci 1, 2 i 3. odnosno članak 123. Kada je riječ o Grčkoj i drugim zemljama, mislimo da bi fokus trebao biti potpuna primjena programa. Okay, I think we've asked before whether there's a difference between direct monetary financing and incidental. Hvala vam. Lijam je možda tu ciljao na nešto drugo. A sada za EPP, gospodin Mitchell. Hvala vam, hvala vam predsjedavajuća. Gospodine Dragi, dva kratka pitanja. Jedno Povezano sa statistikom bankovnog posuđivanja spomenuli ste arsenale, instrumente koji su na raspolaganju. Međutim, htio bih da institucije Unije surađuju kako bi dokinule određeni automatizam koji je prisutan u određenim bankama. Mislim da su Mm. one, da one kupuju i trguju stvarima koje kad kad ne razumiju i da to čine na neki automatizirani način. Mm, ja mislim da on više ne postoji tradicionalni bankovni menadžer u nekom klasičnom smislu riječi. Imamo ljude koji dolaze u banku, žele kupiti neku imovinu, ali njihov se pristup razlikuje. Možemo li se vratiti bankovnim menadžerima koji donose odluke na osnovi poslovnog modela, iskustva? Možete li to nekako ohrabriti? I to zahvaljujući svim vašim kontaktima koje imate sa bankama i to sigurno ste svjesni ovoga problema. I drugo pitanje, već godinama sam tražio da se nešto poduzme kada je riječ o inflaciji, kada je riječ o cijenama imovina, odnosno cijenama kuća, naročito u mojoj zemlji. Vidim jasne signale u Dublinu, kada je riječ o inflaciji cijena kuća, hoće li to ponovno postati problem? Thank you. Uh, on, on, uh, let me answer the second question first. Is, uh, Hvala vam, dozvolite da odgovorim prvo na drugo pitanje. Postoje naznake rasta cijena nekretnina u nekim dijelovima eurozone. To podrobno pratimo. Međutim, ovaj put se situacija razlikuje od onoga sa čime smo se susreli. Postoji jedna velika razlika, a to je da su krediti pod kontrolom. Imali smo velik e, rast cijena, a krediti su bili napuhani. Govorili smo o balonu cijena i naravno da se time bavimo i da to pratimo, ali koji je odgovor na to? Odgovor nije promjene monetarne politike. Za to što je ona usmjerena ka stabilnosti cijena cijele eurozone. Odgovor je imati na raspolaganju instrument kojim se, koji se može pozabaviti lokalnim balonima, a on njih se mora rješavati lokalnim instrumentima kao što su makroprudencijalni instrumenti. I zato je razvoj i dizajn makroprudencijalnih instrumenta toliko važan. Zato što je važan dio financijske, odnosno zadržavanja financijske stabilnosti u eurozoni. I smrzavanje monetarne politike radi dostizanja ciljeva koji ne ulaze u njegov mandat ne bi bilo dobro. Drugo pitanje se tiče ponašanja bankara. I vi ste u pravu. Davanje kredita je riječima industrije postao vrlo isplativo. Kao što ste rekli, to ljudi su na nekom svojevrsnom automatskom pilotu, oni ne koriste svoj najbolji sud, a to je ono što bi bio učinio dobar bankar, to se donedavno. Krediti su postali roba. nije besplatno, odnosno bez troškova za bankarsku industriju. To znači da analize kredita više nisu usmjerene ka specifičnom klijentu, već su one usmjerene ka samom procesu, a ishod toga može biti da se kad kad kredit da kada se to ne bi smjelo učiniti i obrnuto. I to dakako utječe na profitabilnost e, banaka te na njihovo stajalište kada je riječ o rizicima koje preuzimaju. Postoje brojni razlozi za uponašanje banaka. Ali mislim da većina bankara sada to razumije. nešto što se počelo događati, rekao bih, početkom 2000-ih pa sve do kraja krize, dakle 2010. Dakle, u tih deset godina se ponašanje banaka promijenilo. Sada dolazi do promjene tog ponašanja. Dostupnost kredita je postala vrlo velika i zahvaljujući ponašanju koje je bilo prisutno prije rasponsavanja krize. Postoje pojedini sektori gospodarstva gdje je postupak svrha samo u sebi. To je recimo slučaj kod industrije hipoteka koja mm, raspolaže jednakim setom zahtjeva u svakoj zemlji. Ali kada govorimo o kreditu malim i srednjim poduzećima, kreditu industriji, drugim oblicima sada to ne smije biti automatizirano. Hvala. Moramo prestati postavljati ovako zanimljiva pitanja. Sada za SND kolega Dominić, izvolite. Predsjedniče, za ovu vašu posljednju nazočnost tijekom ovog saziva želim vam postaviti jedno općenito pitanje. Mislim da se na određeni način da je Europska središnja banka nadišla svoje zadaće. Ovo sad nije provokacija. Nije prekršila osnivačke ugovore. Mislim da vi niste James Bond. Već mislim da je Europska središnja banka napravila posao drugih. To je možda jedina institucija koja je odlučno zaštitila integritet eurozone odnosno održala je na životu projekt Evropske unije koji je riskirao raspad. Često ste vi drugi predstavnici Europske središnje banke izjavili da tehnologija ima određene limite i da tu treba intervenirati politika. I moje pitanje je vrlo jednostavno. Koju vrstu poruke građanin Mario Drage koji vjeruje europskim institucijama želi vidjeti u ovoj izbornoj kampanji za europske izbore. Ne govorim o programima, politikama, strukturama, institucija, strukturalnim reformama na nacionalnim razinama. Govorim o zajedničkoj kulturi, o ponovnoj izgradnji zajedništva. Kako dati zamah jednom projektu koji će donijeti do ove savršenije unije, kao što ste rekli. To nije jednostavno pitanje za jednog skromnog središnjeg bankara i za birokrata. Pokušat ću odgovoriti e, na ovo pitanje iz neke uže perspektive. Što eurozona i Unija trebaju poduzeti? Čemu se trebaju vratiti? trebaju ponovno biti područje prosperiteta. Jedan svojevrsni otok stvaranja koji stvara radna mjesta, mjesto koje ostvaruje rast. Mjesto u svijetu u kojem je zabavno živjeti, gdje mladi imaju nade. A da bismo to poduzeli, ne bih špekulirao koja se politička promjena mora dogoditi, jer bih imao par zanimljivih komentara i o tome. Međutim, sigurno postoje područja kao što su strukturalne reforme, stabilnost političkog e, sustava, zajednička želja za rastom. Ne da rastemo zadužujući se. Jer ako smo nešto otkrili, jedna pouka koju smo naučili kako unije tako eurozona je da beskrajni dug ne proizvodi održivi rast. U jednom trenutku imamo recesiju. A ona je, kao što smo vidjeli, unatrag nekoliko godina izuzetno bolna. Ne samo zbog njenih e, izravnih e, posljedica, već zato što uništava nade posebno kod mladih. I to bih poručio. Poruka ponovno izgradnje Evropske unije kao otoka rasta, stvaranja radnih mjesta, nada, slobode. Hvala vam. Uh, Hvala lijepa. Sada riječ ima Astrid Luling. Hvala predsjednice. Gospodine dragi, oprostite najprije što sam zakasnila na početak sastanka. Naime, imala sam jedan važan sastanak u Luksemburgu. Htjela bih vam postaviti tri kratka pitanja, gospodine dragi. Kada sam bila na sveučilištu i studirala o političkoj uniji, čula sam da je inflacija, niska inflacija dobra stvar. Istina je da je od toga prošlo skoro već 60 godina. Pa to nije moguće. Da, sigurno sam malo izgubila kompas, ali moram vam priznati da sam jako sretna što e, u Luksemburgu je inflacija ispod 2%, zahvaljujući našim e, raznovrsnim indeksima, to će biti jako dobro za tržišno natjecanje za Luksemburg ukoliko uspijemo e, izbjeći platiti 2,5% e, indeksnog plaćanja koje se odnosi ne samo na minimalne prihode, općenite prihode, već i sve nadnice, pa sve do najviših e, plaća i svih mogućih vrsta prihoda, bilo da se radi o privatnom ili o javnom sektoru, jer Europska središnja banka nije prestala od svog osnutka podsjećati nas, osobito vaši prethodnici, gospodin Triše je stalno inzistirao na tome, dakle, govorili su nam kako moramo ukinuti te, e, tu indeksaciju. Ne mislite li da je to dobra stvar u biti za nas i da ne bi trebalo govoriti o deflaciji možda s obzirom da je inflacija tako niska ispod 5%. Drugo pitanje, vrijednost kineske e, valute je porasla spram dolara i eura, ukoliko se ne varam, ako sam dobro pročitala, čak i 25% je porasla zadnjih nekoliko godina, no ovih zadnjih nekoliko dana je pala vrijednost kineske devize. Možete li objasniti razloge što, me, što je tome tako i vjerujete li da će to nastaviti i da li su to htjele e, kineske financijske vlasti i da li mislite da nakon e, sudskog stava e, iznesenog sudskog stava ne mislite li da bi trebalo povući e, tu neodrživ, taj neodrživ prijedlog glede e, pojačane suradnje koja bi u svom trenutnom obliku potjerala iz Europe veliki broj financijskih usluga i kao što ste rekli e, da je cilj više rasta i više zapošljavanja. Hvala. E, prostite, ali ne možemo tako dugo e, govoriti pri postavljanju pitanja. Hvala lijepa. Što se tiče vašeg prvog pitanja, kad kažemo što je ono što potiče oporavak? Nekad e, su to bili faktori kao u prvom redu izvoz, ali sada se to polako širi i na domaću potrošnju, potražnju na domaćem tržištu. E, dakle, također i povratak povjerenja je značajan. Tu bi se složio s vama. Drugi važan faktor za oporavak je kupovna moć građana dakle njihove plaće, a također i mirovine, jer ne, ne smijemo zaboraviti da postupak, e, postotak umirovljenika u eurozoni je prilično visok, tako da njihova kupovna moć e, se održava na visokoj razini e, zahvaljujući niskoj inflaciji. Imamo niske cijene energenata, hrane, niže nego što su bile u prošlosti. To sigurno e, podupire e, realno raspoloživ e, prihod, odnosno kupovnu moć. Dakle, stvarni prihodi mladog dijela stanovništva i općenito nezaposlenih je ta njihova kupovna moć je međutim niska a to naravno ne doprinosi gospodarskom rastu drugo pitanje koje ste postavili e, doista moram priznati da nemam pojma e, što bih vam odgovorio moram priznati da o tome ne znam dovoljno da bih vam dao odgovor Dakle, doista ne znam, kinesko gospodarstvo je zapravo vrlo komplicirano, vrlo veliko. Što se tiče treće, trećeg pitanja o oporezivanju financijskih transakcija, Europska središnja banka to ne želi komentirati jer e, to 100% potpada pod nadležnost vlada i političkih e, tijela ali postoje izvjesni aspekti oporezivanja fiskalnih transakcija koji bi mogli utjecati na našu monetarnu politiku i mi e, ćemo surađivati u popravljanju prijedloga, tog prijedloga. Hvala lijepa. Sada riječ ima Antolin u ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, Zahvaljujem vam na suradnji tijekom proteklih godina. E, nema sumnje da ste poduzeli vrlo važne korake, odnosno implementirali vrlo važne mjere. Kao što ste i sami rekli, građani gledaju na Europsku uniju i gledaju u kojoj mjeri je u stanju e, osigurati radna mjesta, gospodarski rast i trenutno situacija nije da li, da li vi mislite da još ima prostora za djelovanje monetarne politike u tom području? Dakle, da li mislite da se još može nešto učiniti kako bismo pokušali poboljšati situaciju recimo za mala i srednja poduzeća? Koliko tu ima manevarskog prostora e, gdje, gdje može djelovati monetarna politika? i koji, e, na koji način se e, e, tako može pridonijeti ostvarivanju ciljeva Europske unije. prethodni govornici su govorili o maksimalnom održivom, maksimalnoj održivoj zaposlenosti, koliko mjeri je to kompatibilno sa monetarnom politikom, odnosno stabilnošću cijena i što možemo učiniti kako bismo maksimirali zaposlenost. Hvala lijepa. Ja doista ne mogu komentirati o monetarnoj politici i e, odlučivanju u ovom trenutku to ne mogu komentirati, ali dopustite da odgovorim na drugi dio vašeg pitanja. Monetarna politika je učinila dosta u proteklih dvije i pol godine i još uvijek e, se radi. Međutim, e, monetarna politika ne može odraditi ono što trebaju učiniti drugi i ne može nadomjestiti e, ono što vlade mogu učiniti. I tamo mi smo sada izašli iz one najkritičnije faze krize. ono što vlade mogu učiniti je da ponovno razmisle o konsolidaciji proračuna ne u smislu ne u smislu e, poništavanja napretka koji su postigli uz toliko napora e, i toliko bolnih mjera nego u smislu e, slijeđenja onoga što je preporučila Europska središnja banka, to znači fokusiranje na niže oporezivanje, smanjivanje e, potrošnje e, e, i podizanje javnih investicija i općenito investicija i u onim zemljama koje su najviše pogođene i u zemljama koje su bile najviše pogođene krizom i u drugim zemljama investicije su e, vrlo vrlo niske. Dakle, postoji jasna potreba za poboljšanjem infrastrukture, osobito u nekim zemljama u sektoru, e, u uslužnom sektoru, a u drugim zemljama i u drugim sektorima. I u isto vrijeme, to je dio te konsolidacije koja e, e, služi e, gospodarskom rastu potrebne su strukturalne reforme, ali različite od zemlje do zemlje. Dakle, koje zemlje trebaju reforme gdje će se time povećati konkurentnost, stvoriti nova radna mjesta i gospodarski rast? Hvala lijepa. A sada Nils Torvalds e, u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Prošli tjedan je odbor glasao o izvješću o djelovanju trojke u zemljama pogođenim krizom i dobili smo sliku o tome ko je bio za volanom, ko je bio suvozača, ko je sjedio od traga. E, da tako kažem i nažalost na stražnjem sjedištu je sjedila središnja banka. Sada moramo razgovarati o pravoj ulozi onoga koji sjedi od traga. E, dakle, u Aston Martinu je sjedalo od traga vrlo, vrlo malo, dakle vrlo je tjesno, malo je prostora od traga i želim e, čuti vaše komentare o tome. E, drugo pitanje čikaški viks e, znače obično e, drago mi je da ste upotrijebili e, usporedbu sa Aston Martinom to paše uz usporedbu sa Jamesom Bondom Hvala lijepa, ali nemoj preterivati u tom smislu. Ja nisam upotrijebio tu usporedbu sa Jamesom Bondom. Europska središnja banka, e, u pravu ste, je bila na stražnjem sjedalu, a e, sjedila je tamo jer ona je mogla dati vrlo specifičan doprinos kad je riječ o E, bankarskom sektoru i e, financijskom sektoru. E, postoji razlog zašto je Europska središnja banka sjedila na stražnjem sjedištu. Ako kada bi da je kanal posuđivanja bankama ako E, posuđivanje bankama ne funkcionira, onda ne može funkcionirati naša monetarna politika. Zato je e, jedna, jedan od naših prioriteta e, poboljšanje funkcioniranja kanala posuđivanja novca bankama kako bi naša monetarna politika funkcionirala. To međutim nije ograničeno samo na bankarski sektor, ali nego traži našu, naše djelovanje i na drugim područjima. Ali to je e, perspektiva iz koje je Europska središnja banka sudjelovala u radu trojke. U budućnosti ćemo vidjeti svakako e, sada bi bilo prerano razmišljati o drugim ulogama Europske središnje banke dok kriza još traje. E, kada ćemo moći reći da smo, e, kad budemo mogli reći da smo izašli iz krize, onda možemo o tome razmišljati. Drugo što ste rekli o likvidnosti, tu promatramo situaciju e, E, prevelika likvidnost ima veze sa cijelim nizom faktora i ja bih rekao nije lako ustanoviti stabilan odnos između prevelike likvidnosti i onoga što tržišta traže. Jedan od faktora je ono što se događa sa E, prevelikom likvidnošću na kraju mjeseca. Tu postoje promjene koje bi mogle imati utjecaja, odnosno u prošlosti su imale utjecaja. I, i obično imaju utjecaja i na sljedeći ciklus. U redu, hvala lijepa. A sada e, posljednji govornik u ovoj rundi u ime SID Petar Simon. Hvala lijepa. Gospodine dragi, htio sam vas pitati nešto sasvim drugo i to o prijedlozima komisije o dugoročnom financiranju europskog gospodarstva. E, dakle, europski bankovni račun, ta misao da se novac skuplja na jednom, jednoj hrpi i da E, komisija bude u stanju davati e, kredite gospodarstvu. Ja dolazim iz zemlje gdje imamo e, male banke, male štedionice koje sudjeluju u kreditiranju realnog gospodarstva. Da li vi u tom načinu razmišljanja komisije ne vidite opasnost da tržišta koja žive od kreditiranja kao sve, e, sve štedionice da dakle ta, taj e, novi prijedlog komisije neće pod, podrivati njihovo poslovanje e, pa će time te institucije prestati E, e, kreditirati realno gospodarstvo jer neće imati sredstva na raspolaganju. E, ne vidite li opasnost da upravo zbog toga banke dođu u lošiju poziciju, a to bi značilo i opasnost od toga da svi klijenti odjednom pokušaju podići svoje, svoj novac iz banaka. Nisam siguran da dugoročni planovi financiranja e, koje ima komisija da će biti takve veličine da bi to moglo izazvati takve ogromne posljedice na ostatak bankarskog sektora. Ja mislim da je to samo jedna od mjera koja će potpomoći dugoročno financiranje, ali ne može se očekivati da će to e, konkurirati drugim izvorima financiranja realnog gospodarstva. Dakle, što se tiče toga, nisam siguran da, tu, da je to nešto čega se treba bojati. Dakle, u onoj mjeri E, u kojoj dođe do nekih poboljšanja u gospodarstvu, to će također koristiti e, i depozitima u ostatku bankarskog sustava. Hvala lijepa. U redu, eto time smo završili sa raspravom na e, ovu točku dnevnog reda, a sada ćemo nakon nekoliko minuta pauze, nemojte otići, molim vas, nastaviti sa raspravom e, sa gospodinom Dragijem o e, u njegovoj funkciji predsjednika odbora za e, sistemske rizike. Okay. Dobro, možemo nastaviti s radom. So, uh, we are now uh, on to the Sada prelazimo na javnu raspravu s predsjednikom Europske središnje banke i koji je istovremeno i predsjednik Europskog odbora za sistemski rizik. I za Moju zamoljeni smo da grupiramo e, pitanja s ovim u vezi, jer e, nemamo toliko vremena. Tako da predlažem alternativno rješenje nakon njegovog izlaganja da svi postave pitanja i onda napravimo da se to grupira. Dakle, iz prethodnih iskustava to bi moglo možda biti bolje rješenje. Dakle, ponovno vam dajem riječ. Hvala, hvala Šeran, predsjednice, uvaženi zastupnici. Veliko je zadovoljstvo govoriti pred ovim odborom kako bih e, vas izvijestio o aktivnostima Europskog odbora za sistemski rizik. Gospodarski i socijalne cijene nedavne krize ne treba podsjećati na njih. Cilj je, dakle, ostvariti zdravi financijski sustav. To je od ključne važnosti. Europski odbor za sistemski rizik ima ključnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja. Evo, dobili ste kavu. Danas bih vam eh, želio iznijeti stanje stvari glede rada koju tijeku u Europskom odboru za sistemski rizik, dakle ISRB-u. E Od početka krize važni koraci su poduzeti kako bi se riješili problemi i slabosti finanskog sustava. 1. siječnja ove godine nova prudencijalna pravila stupila na snagu kako bi se zajamčio bolji regulativni okvir za europski bankovni sustav. Želio bih e, odred priznanje ključnoj ulozi parlamenta koji je ovdje bio su zakonodavac znači, e, koji je zajedno s nama dakle, radio na postavljanju ove prekretnice. S ovim novim prudencijalnim pravilima e, na snazi Europska unija može implementirati makroprudencijalnu politiku i ostvarivanje ovih političkih, e, Realizacija ovih politika je sada ključni izazov koji je pred nama i stoga sam zadovoljan reći vam da od eh, mog zadnjeg pojavljivanja pred vašim odborom ISRB eh, je poduzeo važne korake naprijed kako bi zadovoljio ove izazove. Evo dok traje ovaj moj govor, mi na eh, internet stranicu stavljamo veliki broj dokumenata o tome kako institucije mogu koristiti makroprudencijalne instrumente koji su kako bi se dakle rješavali rizici financijske nestabilnosti. Mi se nadamo da će ovo biti od velikog značaja u e, političkim akcijama. Europa još uvijek mora u potpunosti da izađe iz ove krize i ključni doprinos glede makroprudencijalne politike jeste pojačanje e, izgradnja rezervi i popravljanje bankovnih bilanca. Međutim, uporaba makroprudencijalnih instrumenata može biti prikladna u skoroj budućnosti i materijali koje stavlja na raspolaganje Europski odbor za sistemski rizik bit će od velike pomoći. Postoje slučajevi e, država koje su zabrinute za stanje zaduženosti, razvoja u situaciji u, u sektoru nekretnina i u nekoliko zemalja već su pokrenute makroprudencijalni instrumenti, upotrebljeni su. Tijekom 2013. godine Švedska je, na primjer, uvela odvagivanje rizika za e, kredit, kredite za nekretnine i, Nizozemska je osnovala odnos e, iznosa kredita i kreditiranog u e, sektoru nekretnina, a u Ujedinjeno kraljevstvo, Ingles, kraljevski trezor su odlučili ponovno se usredsrediti na financiranje banaka za daljnje potrebne financiranja e, za domaćinstva. I tek prije nekoliko tjedana njemački Bundesbank je izrazio zabrinutost glede brzog razvoja e, cijena u e, nekretnina u velikim njemačkim gradovima. Sada bih želio reći nekoliko stvari o materijalima koje smo upravo objavili. Dopustite da najprije ukažem da ovaj čitav niz dokumenata jeste naš treći veliki doprinos e, za razvoj makroprudencijalnog okvira u Europskoj uniji. Vjerojatno se sjećate da smo 2012. izdali preporuku namijenjenu državama članicama prema kojima se predlaže uspostavljanje nacionalnih e, institucija sa makroprudencijalnim mandatom. I dok je ova procjena i dalje u tijeku, mogu već reći da je ova preporuka pokrenula čitav val zakonodavnih inicijativa u državama članicama. U ovom trenutku 19 e, država članica već su usvojile makroprudencijalne zakon, zakonodavne prijedloge i zakoni su, e, o njima se raspravlja pred e, parlamentima u četiri države. Prošle godine smo poduprli e, nacionalne makroprudencijalne e, vlasti sa dakle dali smo im potrebne instrumente za ostvarivanje svog mandata. Htjeli smo se postarati da su e, institucije raspolagale potrebnim alatom kako bi zadovoljili svoje obveze i dali svoj doprinos financijskoj stabilnosti. To je podrazumijevalo ciljeve poput sprječavanja i ublaživanja eh, prekomjernog kreditnog rasta, eh, zaduživanje i koncentriranje eh, rizika. Dokumenti koje danas objavljujemo dovode nas još korak bliže ka ostvarivanju makroprudencijalne politike. Centralna glavna karakteristika ovog materijala je priručnik namijenjen e, tijelima za makroprudencijalne makroprudencijalna tijela. Priručnik je popraćen kratkim glavnim izvješćem namijenjen e, visokim e, dužnosticima koji rade na operacionalizaciji novih makroprudencijalnih instrumenata. Također je ovo glavno izvješće dobar, e, dobar alat za komuniciranje o makroprudencijalnoj politici raznim dionicima, među kojima upravo i parlament, Europski parlament. U priručniku pokrivamo čitav niz makroprudencijalnih instrumenata, od protucikličnog kapitalnog eh, kapitalne rezerve do znanja eh, nekretninama i instrumenata za likvidnost, pa sve do instrumenata koji rješavaju eh, sistemske banke. I mi smo svaki instrument pregledali, analizirali kako njegova uporaba može utjecati na financijski sustav u gospodarstvu, indikatori koji mogu biti korištenje za aktiviranje i dezaktiviranje i isto tako različiti e, legalni pravni aspekti. Ovaj priručnik e, se bavi e, nizom raznih stvari, među kojima i to kako odrediti najadekvatnije instrumente za dotični rizik. Zatim, kako smanjiti zaziranje od djelovanja određenih tijela koje su očane sa koristi srednjoročno, ali e, kratkoročno s gubitkom. Zatim kako komunicirati sa e, javnosti o makroprudencijalnoj politici, te kako e, imati uzeti u obzir učinke na druge države. Ovo me dovodi na ulogu ISRB-a pod novim prudencijalnim pravilima. Nama je povjeren e, čitav niz e, novih zadataka povrh e, našeg našeg bavljenja preporukama i izdavanja upozorenja. Ovdje smo zaduženi za smjernice, mišljenja i preporuke glede se i označavanje makroprudencijalnih instrumenata i također trebamo sudjelovati u konsultaciji o pregledu prudencijalnih pravila. No i što se tiče svih ovih elemenata isto e, radimo na tome. U mi smo stvorili jednu ekipu koja će ocijeniti makroprovincijalne političke mjere i ta ekipa će također pomoći odboru za sistemski rizik i izradi mišljenja kako bismo spostarali dosljednom i primjenju ovoga svega radimo na načelima za protuciklične kapitalne rezerve. Ja namjeravam, ja vam navjeravam sljedeći put kad dođem pred ovaj odbor podnijeti izvješće o napretku stanja stvari. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, dopustite zaključno se osvrnem na ključne izazove odbora za sistemski razvoj riziku budućnosti. Naše dodatne zadaci će nas e, navesti da ojačamo analizu, sistemsku analizu o analizu sistemskim rizicima. Također smo pojačali svoju ulogu glede nadzora i e, određena smjernica makroprudencijalnih politika u Europskoj uniji. Istovremeno moramo e, uzeti u razmatranje postupak donošenja odluka kako bismo zadovoljili rokove za dostavljanje svojih mišljenja. Ja sam doista uvjeren da će nam nova pravila pomoći da zadovoljimo potrebe. I ISRB može biti e, ključni instrument za E, informiranje o makroprudencijalnim političkim mjerama u Europskoj uniji. Prvi korak jeste to što smo napravili, stvorili prostor na internetu na kojem ćemo objaviti sve nacionalne mjere koje su nam poslane e, i koje se odnose na e, pozemljivanje u stranoj valuti. Najviše hvala na vašoj pozornosti i sada vam stojim na raspolaganje za pitanje. Dobro, najviše hvala. Dakle, kao što sam rekla, imat ćemo niz intervencija, odnosno pitanja. Dakle, najprije Jean-Paul Gauzès u ime Europskih pučana. Hvala predsjednice. Predsjednice, predsjedniče, nisam imao još do sad e, priliku javiti se za riječ, što je bilo predviđeno. Želim vam se najprije zahvaliti na suradnji koja se uspostavila između parlamenta, odbora i vas osobno. I s obzirom da E, ovaj sastanak e, donekle liči na kraj saziva, iako se mi nadamo da ćemo vas vidjeti sljedeći put. Mislim, za vas je sigurno da ćete biti tu, ali za nas je manje sigurno da ćemo biti tu. Htio sam vam postaviti pitanje koje su e, lekcije koje biste vi izvukli iz jedne od želja parlamenta, to je da se od predsjednika Europske središnje banke, e, da predsjednik Europske središnje banke bude predsjednikom e, Europskog odbora za sistemski rizik. Možete li mi reći da li je to bila dobra ideja, da li treba nastaviti s tim ili bi možda trebalo promijeniti stvari? Hvala. Sure, oprosti nisam dobro, nisam siguran da li sam shvatio. Dakle, koje, pitali ste koje smo lekcije izvukli, možete li ponoviti, molim vas? Oprosti, htio sam brzo reći i da uštedimo vrijeme, no, e, dakle, odlučeno je, kada je ovaj odbor osnovan, odlučeno je da će predsjednik Europske središnje banke biti predsjednik tog odbora, barem u početku. No s obzirom da je već prošlo određeno vrijeme i vi imate veliko iskustvo, htio sam vas pisati, pitati dakle koje lekcije izlačite iz toga, da li treba nastaviti na ovaj način ili odlučiti se za neke nove prakse. Hvala. Hvala. Said Al-Kadraoui u ime Hvala predsjednice. Hvala na uvodnom izlaganju. Htio bih vas pitati nešto o fondovima za tržište novca. Kao što znate, prošlog rujna nakon e, različitih e, preporuka Joska i drugih institucija usvojena je uredba o e, pranju novca i to je bio prvi korak za borbu protiv paralelnih bankovnih sustava i izneseni su neki prijedlozi o e, višegodišnjem financijskom okviru krajem 2012 godine i tu isto tako govoreno o, e, obveznom e, o, obvezama glede takozvanih vinava. Ja sam izvjestitelj, odnosno izvjestitelj preporučio i govorili smo o Dakle, nakon glasovanja u našem odboru ispostavlja se da neki od zastupnika sumnjaju u potrebu i žurnost poduzimanja dodatnih mjera glede sinava konkretno. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Dakle, možete li potvrditi e, stav ISRP-a glede sinava i nešto nam reći o različitim e, opcijama kako bi se borilo protiv sistemičkih rizika glede sinava, dakle konkretno rezerve i e, odluke da se prebaci na sinave, a kao drugo, što biste odgovorili onima, a ja se ne slažem s njima, dakle s onima koji se boje da, da je e, lijek, odnosno rješenje, dakle taj, ta rezerva ili konverzija, da bi bili protuučinkoviti i da bi stvorili dodatne rizike tako što bi se novac prebacio e, bankama ili izvan čak Europske unije izveo? Hvala najljepša na odgovorima. Mi sad trenutno prikupljamo pitanja. Dakle, sljedeće. Silvije, ste se vi željeli javiti nakratko? E, evo sam nakratko. Hvala predsjedniče što ste, tu i samo želim reći da se slažem, da i ja postavljam pitanja e, Jean-Claude e, o vašoj ulozi u Europskom odboru za sistemski, e, sistemski rizik e, i, slažem se i s pitanjima kolega glede Sinava i Vinava. Hvala sada kolega, kolegica iz ICR-a. Ovo je dosadno, ali administrativno pitanje, nadam se da, da neću postati gospođa Manipeni zbog toga. Mi smo većinu ovog mandata saziva proveli gledajući da e, riješimo pitanje bailing outa. Dio toga e, ste vi riješili u odboru za sistemski rizik, a drugi dio odnosio se na to da su e, štediše bili u preferencijalnoj, stavljenom preferencijalni položaj i dio se odnosio na državnu pomoć i tako dalje. Što se tiče ISRM-a, a to je jedan od brojnih, e, jedna od brojnih e, e, uloga dakle komisije, ovaj jedinstveni mehanizam rješavanja i to sve izaziva zabrinutost i to je sve jako važno glede zaštite štediša i njihovih pologa i zaštite domaćinstava. Dakle, kada smo prvi put uspostavili jedinstveni mehanizam sanacije, bili smo jasni da želimo da postoji E, određena razlika između vaše dvije uloge u Europskoj središnjoj banci i e, odboru za sistemski rizik. Dakle, koju preporuku vi možete dati komisiji kako bi se nosili s ovim e, sukobima interesa u ovim apsolutnim ciljevima zaštite štediša i moralnog posrtanja i propasti banaka. A sada u ime zeleni Jean-Paul Abese. Hvala predsjednice. Pokušat ću biti kratak kao što ste vi to preporučili. Moje pitanje, predsjedniče, nema Bog zna što s prethodno izrečenim. Htio bih znati vaše mišljenje o teškim e, problemima do kojih je došlo na tržištima e, gospoda, e, država u rastu i koje e, mogu ponovno e, osvanuti. Da li te, ti problemi ne predstavljaju sistemski rizik za svjetsko gospodarstvo i osobito za e, europsko gospodarstvo koji uveliko računaju na te države u razvoju. Ne predstavlja li to određenu najavu novih financijskih turbulentnosti koje bi mogle imati katastrofalne posljedice. Naime, mi smo zabrinuti mogućnosti povlačenja kredita i bjegom e, kapitala na u tržišta u razvoju, što bi imalo katastrofalan utjecaj na e, nacionalnu potražnju kod tih, u tim državama i isto tako izravno bi se odrazilo na države članice Europske unije. I tim prije smo zabrinuti jer jedan od e, osnovnih cilje, odnosno uzroka e, te krize a jeste smanjenje politike otkupljivanja aktive od strane Europske središnje banke, dakle drugim riječima predsjednice, predsjedniče, ne bismo li se trebali pripremiti i izbjeći iznenađenje kao što je to bio slučaj pri pet godina i da li se odbor za sistemski rizik priprema na takve situacije. Dobro i za kraj u ime Guja Mariza Matajes. Hvala. Gospodine dragi, želio bih iskoristiti ovaj drugi dio rasprave i navesti jedan jako prisutan problem, a to je nerazdvojivost e, suverenog i bankovnog rizika. I glede toga upotrebit ću isti primjer kao i malo prije, to jest dostupnost kreditiranja za mala i srednja poduzeća. Najprije želim reći da ste vi odgovorili malo prije da je prvi razlog problema za male srednja poduzeća nije bio pristup e, dozak do kredita, već nedostatak e, potražnje i klijenata. Slažem se potpuno s vama, ali kao što vi sami znate, to je sve jako povezano s politikom štežnje, smanjenjem e, plaća i većom nezaposlenosti. Dakle, u ovom kontekstu nismo zaštićeni i postoji velika odgovornost. No vratimo se suvremnom riziku i bankovnom eh, riziku. Eh, ono što znamo jeste da danas eh, u postupku kreditiranja banke i suvremeni dugovi su povezani jedne za druge, što znači da E, su države, odnosno poduzeća, ovisno o državi u kojoj se nalaze, mogu imati izuzetno različite e, e, kamatne stope. Jedna portugalska tvrtka koja ima isti, predstavlja isti rizik kao i njemačka tvrtka mora platiti 60% više kamate kako bi financirala svoj kredit. A njemačka koja ima isti, predstavlja isti rizik, plaća kredit samo 3,6%. I još jedan razlog koji, koji, je, koji se odnosi na stres test jeste e, ustanovljavanje značaja geolokacije unutar europodručja Europske unije. Danas dakle vidimo da postoji ogromne poteškoće kako bi se došlo do rješa, e, rješenja u jedinstvenom mehanizmu rješavanja, jer vidimo da se ovdje radi o čistom, čisto izmišljotnim, čistom mitu i to se vidi u situaciji malih i srednjih poduzeća. Naime, taj, ta analiza nema nikakvih posljedica na nejednakost glede dostupnosti kreditiranju i pitam se što ćete stvarno učiniti glede ovog jako važnog problema kako bi se izašlo iz krize. Imate riječ i možete odgovoriti pretpostavljam, možete si uzeti vremena koliko vam je potrebno kako biste na to odgovorili. Hvala vam, ja ću slijediti e, redoslijed pitanja. Prvo pitanje se tiče uloge našeg odbora od je on stvoren. Pogledamo unatrag Vidimo da se on dokazao kao pojava u trenutnom diskursu o financijskim propisima unutar Europske unije. Započeo je svoj posao u teškim uvjetima. Ako se dobro prisjetimo, kriza je tek izbila i nastavio je sa svojim djelovanjem unatoč svim promjenama propisa kojima su stvarane novi, nove institucije. Kada je osnovan ovaj odbor, onda nešto poput jedinstvenog mehanizma sanacije ili nadzora nisu bili niti na vidiku. I neki od koraka koji su se poduzeli unatrag dvije godine također nisu se tada mogli predvidjeti. Možemo reći da se on nosio sa promjenom okolnosti, da se pritom vrlo dobro prilagođavao, nastojao zadržati svoju ulogu, postojući svoj mandat u tom kontekstu. Drago mi što predsjedam ovim odborom i učinit ću što mogu kako bih ovu instituciju proveo kroz nužne promjene. Moj mandat e, je u vašim rukama, odnosno u rukama Europskog parlamenta te u rukama vijeća. Ali ukupno bih, kada bih trebao reći što je poanta SRB-a, kada je njegov utjecaj, mogao bih reći da je on uglavnom pozitivan. Sad dolazimo do tržišta novca Sjećate se našeg stajališta. Željeli smo konverziju cena fondova u VENAV fondove. I to nakon zaključka da bi cena fondovi sadržavali sistemske rizike. To je bilo stajalište američkog Feda. To ne znači da bi oni poduzeli iste korake, zato postoje razlike u mišljenjima, međutim, ove rasprave su se događale prije nego li je komisija iznjela svoj prijedlog o 3% rezerve, kapitalne rezerve za cenav tijekom određenog vremena, nakon kojeg bi se oni konvertirali u venav. U odboru nismo razgovarali o tome kako ocijeniti taj prijedlog komisije od kad je on iznesen, ali na prvi pogled rekao bih da je to drugi najbolji korak unaprijed. Kao što sam rekao, ne mogu govoriti u ime našeg odbora, jer još nismo održali tu raspravu. Ali po meni je ovo drugi najbolji korak unaprijed. Komisija ima jednaku ocjenu kao i SRB kad je riječ o rizicima cenava. no, prag od 3 postoji, to je mm, dobar prag. Čak se smatra dosta vrijednim od strane industrije. Treće pitanje koje se tiče neravnoteža. pitanje koje se tiče nestabilnosti na financijskim tržištima. Mislite li na današnje događaje ili općenito na događaje unutar nekoliko mjeseci? Ako dakle, govorimo o današnjim događajima, a to sam i prije istaknuo, ako pogledamo kvantitativno mm, na ove podatke, na interakciju trgovinskog sektora i financijskog sektora, iako ne vidimo značajnu interakciju, svejedno bih ustvrdio da je vrlo teško predvidjeti ekonomske implikacije tako velikih geopolitičkih rizika. Međutim, ukoliko se vaše pitanje odnosi na nestabilnosti unutar nekoliko mjeseci, onda mogu reći da se eurozona nosila sa tim nestabilnostima na poprilično pozitivan način. Reakcija na djelovanje SAD-a je bilo pozitivna. To se vidi kroz cijene, a kada je riječ eurozone, utjecaj nije bio negativan. Što više prinos u zemljama u u zemljama u programu bi je bio snižen nakon što se dogodila ova promjena. Međutim, imamo preljevanje na zemlje u razvoju. A to odgovor s tim u vezi je složen. Imamo tri dionika u tom području. To su prije svega njihove vlade. Kada pogledamo učinak mjera na njihova gospodarstva, vidimo da su pogodila najranjivija gospodarstva to onako koji su imali veliki proračunski deficit, velik manjak na tekućim računima i općenito visoke razine duga i niske razine rezervi u stranoj valuti. Međunarodni monetarni fond je utvrdio pet osjetljivih, odnosno ranjevih zemalja. Druge zemlje iz te kategorije uspjele su se nositi s ovim promjenama i to na bolji način. Dakle, prvo su vlade koje su trebale ojačati vlastita, vlastita gospodarstva kroz e, ekonomske politike. A potom je tu drugi niz dionika ko tu se tiče djelovanja na zakonodavnom planu, rekao da je među nama teška koordinacija, svi radimo na osnovu nacionalnog mandata, međutim moramo biti svjesni da postoje e, preljevanja prema ovim tržištima i moramo o tome voditi računa. Međutim, postoje neki koji mogu učiniti najviše, to su međunarodne financijske institucije i MMF koje mogu pojačati izdržljivost ovih e, gospodarstava i to zahvaljujući korištenju četavog niza instrumenata. Međutim, tijekom krize ove zemlje su se uspjevale nositi s promjenama a neke stvari nisu poduzele zato što su strahovale da će izgubiti pristup kreditnim linijama MMF-e. Postoji mnogo toga što MMF može učiniti kako bi ograničio ovaj učinak preljevanja i nešto toga se poduzimalo u skladu s njihovim mandatom. Konačno pitanje se tiče veze između eh, državnog duga o, ispričavam se. Da. Ako sam dobro razumio vaše pitanje, ono je kakav je legitimitet komisije kada je riječ o administraciji državne pomoći. Moje pitanje je kako se nositi, kako se nositi sa sukobom interesa. Vi ste to uspjeli nekako razdvojuši tajništvo od odbora. Zanima me kako E, uspijevate nadvladati sukob interesa između nacionalnih odluka i odluka koje se tiču svih, te me zanima kako ste to napravili u vašem iskustvu. Nismo o tome govorili u odboru, niti donosili odluke s tim u vezi. Međutim, ovo je dio upravljanja u jedinstvenom mehanizmu sanacije. On treba imati neovisni odbor koji je slobodan u donošenju odluka i to u skladu sa pravilima o državnoj pomoći. To treba biti neovisno tijelo koje može donijeti brze odluke i to na neovisan način. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je na nacionalnoj razini, ukoliko pogledamo e, nadležna tijela za sanaciju na nacionalnoj razini, koliko imamo zajedničko to tijelo, njihove odluke moraju biti usklađene sa propisima o državnoj pomoći kako bi, kao što ste rekli, zaštitili, kako bi zaštitili e, porezne obveznike da ne pomažu bankarski sektor. Ali, kaže govornica, hoće li Evropska komisija imati konačan stav o tome što se odlučuje, hoće li ona imati konačnu riječ kada je riječ o mehanizmu sanacije i onima koji daju državnu pomoć. Dakle, za mene je to potencijalni konflikt. Šta vi mislite kako to riješiti? Imati odvoljeno osoblje, kako to riješiti? U našem slučaju monetarna politika je odvojena od nadzora. I to zahvaljujući nizu propisa i sada izrađujemo interni priručnik u kojem će biti opisane procedure. Međutim, kada sam bio guverner i nadzornik e, u središnjoj banci, pa to je bilo no, više manje ono što se događa na europskoj razini. Ove ovaj se sukob interesa može e, obuzdati, odnosno njime se može vladati. To uz odgovarajuću podjelu. Mislim da će ista stvar, odnosno isti tip e, od, odvojenosti uloga će biti proveden kroz jedinstveni mehanizam sanacije. Mislim da bismo se time trebali baviti kako bismo utvrdili da je to doista slučaj. I konačno pitanje je bilo pitanje između bankovnog rizika i državnog rizika. Rekao bih e, da ovo trebamo dobro pogledati. Obveza je bila najjača 2010. godine. Rekla bih da se to, rekla bih da se to ignoriralo sve do financijske krize i pokazala se u punom svjetlu upravo te godine. Sada se to povlači. I to u znatnoj mjeri. Kada je riječ o bankama, sada se ova veza povukla, ali ne potpuno. I dalje imamo fragmentaciju, kada je riječ o pozemljivanju, kao što ste već spomenuli, ali na druge načine. Kada pogledate kako osiguravateljske tvrtke investiraju u rezerve koje se tiču životnog osiguranja, vidjet ćete da i njihove investicije slijede određene fragmentirane šablone. One investiraju u imovinu iste zemlje gdje žive njihovi vlasnici polica. Ima mi još pokazatelja fragmentacije i još se mnogo toga mora učiniti kako bi se ova fragmentacija nadišla. Stvaranje SSM-a, odnosno mehanizma nadzora, je i dalje smanjivanje ovog, ove veze, kako bi se ova veza dodatno oslabjela zato što ocjena banaka u različitim dijelovima Europske unije bit će učinjena od strane zajedničkog nadzornog tijela koje će nadići nacionalna nadležna tijela te dokinuti e, sumnje da isključivo nacionalna nadležna tijela mogu biti mogu biti pod utjecajem nekakvih e, lokalnih čimbenika. Međutim, potpuni prekid između ove dvije stavke može se postići jedino uz stvaranje SRM-a, odnosno mehanizma sanacije u zajedničke financijske zaštitne mehanizme. To se može postići i zajedničkim zaduživanjem. Dakle, idemo po fazama, bolje situacija nego što je bila prije tri godine. SSM će biti daljnji korak naprijed. SRM kao što smo razgovarali prije sat vremena, bit će idući korak unaprijed i po mogućnosti konačni prekid ove veze. Um, Hvala vam. Ovo zaključuje ovu sjednicu. Dakle, kao predsjednica ovog odbora, ovo je pozdrav od mene. Uvjerena sam da ću vas ponovno sresti. Hvala vam. I Dopustite, samo da vam kažem da ćemo sljedeći sastanak imati u ponedjeljak 10. ožujka u Strasburu. Hvala. A oni koji idu na sljedeći sastanak trebaju požuriti.